vijeća crkvi. To je jedno tijelo koje predstavlja različite kršćanske zajednice na Irskom otoku, kako na sjeveru, tako i na jugu i ti gosti su s nama na galeriji za posjetitelje. Hvala vam na toploj e, dobrodošlici. Sasvim je slučajno to što sam ja sada predsjedateljica, ali drago mi je što vas mogu pozdraviti i samo da vam kažem da su naši gosti ovdje u Briselu kako bi razgovarali sa komisijom i sa parlamentom E, prema dijalogu e, koji je zapisan ugovorima. mislim da je isto tako važno reći da su crkve na otoku Irske odigrali važnu ulogu u mirovnom procesu, a to je nešto što je naš parlament uvijek snažno podržavao. Samo prošli tjedan smo ugostili vrlo pozitivnu izložbu u Europskom parlamentu gdje smo pokazali e, kako je Europska ne doprinjela financijskim sredstvima u Sjevernoj Irskoj i u graničnoj regiji Irske. I stoga vas molim da ponesite sa sobom našu poruku u vašim zajednicama da imaju našu stalnu podršku. Hvala vam još jednom. Gospodin Sorin Mojsa je ostavio, je izašao iz kluba zastupnika socijaldemokrata 22. Eh, studenog i pridružio se 29. studenom eh, klubu zastupnika EPP-a. Još jedno priopćenje.